Începem explicațiile la vot. Krećemo sa obrazloženjem glasovanja. Imamo obrazloženje vezano uz završno glasovanje, vezano uz izvješće gospodina Grafa Lamstorva. Gospodin Hanan, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Švicarska, Helvetija, prosperitetna, mirna, uspješna zemlja sa visokom razinom demokratskog zadovoljstva, prema podacima UN-a najvišim životnim standardom i prijateljskim odnosima sa susjedima u Europskoj uniji. Švicarska je partner i prijatelj Europske unije i na bilateralnoj osnovi prihvatila je neke obveze koje mora prihvatiti, ali još uvijek to čini prema vlastitoj želji. Meni se to čini vrlo korisnim modelom uh, u ovom dijelu svijeta gdje je ona partner, ali izvan nadležnosti europskih institucija ne moramo u potpunosti kopirati ono što čini Švicarska, mi ćemo primjerice biti mnogo angažiraniji u NATO u obrani Europe, ali ideja da se bude dijelom zajedničkog tržišta izvan političke unije uz podršku našim saveznicima i prijateljima koji su skloni bliskoj integraciji, ali mi ostajemo po strani, predstavlja jedan model koji može biti koristan ne samo za Ujedinjenu kraljevinu, već i za druge europske zemlje. Hvala lijepa, gospodin Sebastian. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja sam glasao protiv e, novog ekonomskog partnerskog sporazuma između Europske unije i e, južnoafričkih zemalja, zato što će to naštetiti proizvođačima agruma, posebice u Valenciji. E, odluka koja dovodi do toga da se razdoblje e, u kojem e, južnoafrički agrumi ulaze na europsko tržište produži zaista šteti europskim proizvođačima i zapravo predstavlja nelojnu konkurenciju narančama koje proizvodimo sami. Naši proizvođači već su žrtvom nelojalne konkurencije iz Maroka E, naranče se zapravo ne proizvode tamo u istim socijalnim uvjetima kao u Europi. Poljoprivrednicima se tamo isplaćuju neprihvatljivo niske cijene. Kako sada da objasnim ovu odluku e, ljudima u svojem izbornom okrugu, u svojoj izbornoj jedinici? Imaće osjećaj da Europska unija ne radi za dobrobit europskih poljoprivrednika. Hvala. Gospođa Aguilera Garcia. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja sam glasala protiv tog sporazuma zato što ponovno imamo prilike vidjeti da vanjska politika Europske unije ide e, protiv poljoprivredne proizvodnje i proizvođača agruma u Europi. Dolazim iz Španjolske, iz Andaluzije, na jugu Španjolske i u Andaluziji agrumi kao i u Valenciji predstavljaju vrlo važan e, dio poljoprivredne proizvodnje i Moram ovdje jasno reći da naš sektor uopće nije bio svjestan ovih najnovijih sporazuma i produljenja razdoblja na šest tjedana to je nešto što ide ruku pod ruku e, sa onime što pokušavamo izbjeći. Naime, proizvodi nam se preklapaju, a činjenica jeste da ovaj dogovor ide na uštrb našeg, na uštrb našeg sektora. I ne možemo podržati to politiku. Hvala je vrijedno e, što se pokušava biti dosjedan u sporazumima, ali kada se radi o sporazumu s južnoafričkim zemljama i citrusnom voću, onda to ne može ići uz moj pristanak. Hvala, gospođa Makovej. Kada govorimo o zemljama AKP-a, činjenica jeste da će oni liberalizirati 80% svoje trgovinske razmjene sa Europskom unijom, što je zapravo moguće zahvaljujući trgovinskom sporazumu, partnerskom sporazumu koji je e, sklopljen 2012. godine. Međutim, taj sporazum jednostavno nije savršen. Europska unija mora biti ambicioznija i mora nastaviti pregovore, mora tražiti da se odrade odgovarajuće reforme, e, zaštite intelektualnog vlasništva i da se provedu reforme koje će biti biti održive. To je ono što će ići u korist državama AKP-a, a istovremeno predstavlja će još i veću važnost za nas s obzirom na to da se suočavamo s migracijskom krizom. Diversifikacija gospodarstva tih zemalja dovešće do ekonomske stabilnosti, političke stabilnosti i više razine sigurnosti za građane, te do više razine stabilnosti za regiju, a time i Europu. Hvala lijepa, gospođa Sera Rodriguez. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja sam glasala protiv ovoga sporazuma zato što će e, taj sporazum e, snažno naštetiti malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima, posebice proizvođačima voća i proizvođačima vina. Glasala sam protiv njega i zato što se radi o sporazumu koji je protiv radničke klase općenito. Radi se o sporazumu koji predstavlja prednost za velika zapadna poduzeća. Oni su ti koji ostvaruju dobit iz e, izvoza i e, uvoza. Zato što um, se zapravo radi o sporazumu koji predstavlja krinku za na primjer uvoz uh, ribe iz Namibije, dijamanata iz Botsvane, um, šećera iz drugih zemalja i tako dalje i služi isključivo interesu velikih europskih poduzeća. Uh, kada pogledamo obujam e, izvoza i uvoza, možemo vidjeti da je uvoz dostigao 31 milijun eura, a e, izvoz 33 milijuna eura i trebamo to imati na umu. Hvala, gospođo Čufrida, minutu. Hvala. Ja sam glasala protiv ovog sporazuma. Glasala sam protiv sporazuma između Europske unije i zemalja i u E, Južnoj Africi i Srednjoj Africi zato što je to nešto što šteti europskoj poljoprivredi, posebice e, u južnom dijelu Europe i proizvođačima agruma. E, ja dolazim iz regije koja proizvodi voće sa najvišim, najkvalitetnijim organoleptičkim svojstvima i ovakav sporazum jednostavno nam šteti zbog nelojalne konkurencije prema europskim partnerima. Radi se o voću koje zapravo dolazi na tržište Europske unije, da istovremeno nije pod podvrgnuto nikakvoj kontroli, nikakvom nadzoru, barem ne dovoljnom. Moramo reći dosta i moramo stati na kraj ovakvoj trgovinskoj politici, posebice kada se radi o monopolu komisije koja pristaje na ovakve sporazume, a da pritom nema apsolutno niti najminimalnije procjene učinka na lokalna tržišta, a to je vrlo važno uzimajući u obzir cijelo tržište Europske unije. Ako Europska komisija ne bude činila e, takve stvari u budućnosti, odnosno ne bude provodila kontrolu, to će imati katastrofalne posljedice na europske poljoprivrednike. Gospođa Begin, minutu, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao i moji kolege iz pokreta pet zvijezda ja sam glasala e, protiv. Naime, radi se o sporazumu za koji Europska komisija kaže da je sporazum koji će pomoći Africi, ali za mene je to jednostavni trgovinski e, sporazum koji će omogućiti da se otvori 68% e, afričkog tržišta koje neće podnijeti e, takvu situaciju, a istovremeno će Europa izgubiti e, veliki dio prihoda koje ostvaruje iz carinskih pristojbi. u tim državama nema stvarnog održivog razvoja, to je pitanje kojim se ne bavi niti na terenu, niti u ovom dokumentu i to je nešto što vrlo lako može dovesti do situacije u kojoj će se potaknuti regionalna dezintegracija i u kojoj će se nahuškati jednu naciju protiv druge. Države članice spremne su to ratificirati je da se nisu čak niti potrudile e, pročitati tekst, već im je samo rečeno da ga potpišu. Mislim da to nije prihvatljivo. Također, Uvijek smo u prošlosti, kad stvari ne biše kako treba, nametali sankcija, pokazalo se da afričkim zemljama to na kraju nije koristilo. Hvala. Sada prelazimo na prijedlog rezolucije o Poljskoj. Gospodin Hanan nije u dvorani, pa onda dajem riječ gospodinu Jaru. Zahvaljujem vam. Jutro smo govorili dosta o sposobnosti Europske unije za funkcioniranje i e, ovdje e, se radi o radnoj sposobnosti Europske unije i raduje me što možemo jedni drugima reći naše mišljenje, a mora biti e, dopušteno i da jedni drugima ukazujemo na greške. Važno je također da se pridržavamo ugovora, ne manje niti više. Mi danas zahtijevamo to isto sa donesenim rezolucijama, jer to e, će osnažiti radnu sposobnost i budućnost Europske unije. Hvala. Kompostin Džambacki. Hvala lijepa. Kolege, ja sam bio protiv rezolucije zato što je to miješanje u unutarnje poslove suverene države kakva Poljska jest. Ton rezolucije u kojoj se pokušava davati upute Poljacima kako da upravljaju vlastitom državom je neprihvatljiv. To je jedan od razloga zbog kojih sve više diljem Europe e, rastu dvojbe. Dvojbe vezano uz zdrav razum onih koji upravljaju e, Europskom unijom. Trebaju nam reforme. A te reforme trebale bi ići u prilog suverenitetu, subsidijarnosti i e, načelu prema kojem države upravljaju same sobom. Ako tome ne bude tako, naći ćemo se u situaciju u kojoj ćemo biti svjedocima onoga o čemu se razgovaralo u vijeću. Poljska je suverena država. Gospodin Korvin Mike, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja sam glasao protiv rezolucije, usprkos činjenici da sam protiv sadašnje vlasti u Poljskoj. Međutim, svaka država koja e, funkcionira temeljem snažne potpore koju je narod dao e, vladi e, mora biti ostavljena na miru da upravlja samom sobom. Želim samo skrenuti vašu pozornost na činjenicu da ako govorimo o činjenici da je poljska vlada loša vlada da moramo imati na umu da i prethodna poljska vlada također bila loša i upravo zbog toga je ova vlada dobila takvu potporu. Gospodin Jurek. Hvala lijepa. Europski parlament sasvim jasno, a vidjeli smo to i ranije, e, bavi se demokracijom i nastoje vidjeti na koji način demokracija funkcionira sada u Poljskoj. Vidimo da je kontekst zapravo groteskan. Pogledamo li primjerice kakva je situacija u Austriji, vidimo da se mjesecima zapravo ne mogu održati izbori, e, predsjednički izbori, zato što ih je nemoguće odraditi kako treba kada se radi o promjenama kao što je primjerice promjena definicije obitelji e, kao što su problemi koji se javljaju s manjinama i slično to su problemi koji se javljaju i u francuskoj i u drugim zemljama Mi smo ovdje kako bismo vodili raspravu u ime demokratskih načela. Hvala lijepa. Gospodin Castaldo, eh, idemo dakle na njegovo izvješće. Gospodin Hanan nije ovdje, dajemo riječ gospođi Forenci. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Dozvolite da objasnim zašto sam bila suzdržana tijekom ovog glasovanja. To nije zato što nisam impresionirana nastojanjem gospodina Kastalda koji je bio izvjestitelj. Ostala sam suzdržanom zbog toga što sam zaista osjećala da moramo promijeniti brzinu, da tako kažem, kada se radi o europskoj politici u odnosu na Tunis. Pokušavamo dati potporu tuniškom narodu. Međutim, to je teorija. Ono što mi zapravo činimo ovdje jest da mi jednostavno dajemo potporu multinacionalnim kompanijama. To neće pomoći niti tuniskom narodu, niti njihovim poljoprivrednicima. Imamo prilike vidjeti da dolazi do povećanja kvota za maslinovo ulje. To je nešto što je sastavni dio sporazuma o slobodnoj trgovini između Tunisa i Europske unije. Europska unija, međutim, trebala bi se više pozabiti pitanjem, pozabaviti pitanjem duga koji trenutačno zaista uništava tunisku vladu. Gospođa Makove, izvolite. Hvala lijepa. Prijelaz Tunisa prema demokraciji nakon arapskog proljeća zaista e, primjer koje bi ostale zemlje u regiji trebale slijediti. Tunis je danas e, domom više od milijun Libijaca koji su pobjegli od rata. I upravo zato treba pokrenuti stvarni maršalov pran koji će pomoći Tunisu da se nosi sa ovim problemom. Tunis je stabilna zemlja s funkcionalnom demokracijom i može biti ključem za stabilizaciju regije u cjelini. Izvješće predlaže uspostavljanje neovisnog tijela za nadzor javne administracije i e, tržišta. To je nešto što bi zapravo moglo dovesti do povećanja transparentnosti i efikasnosti tržišta u Tunisu, a isto tako omogućilo bi bolju reakciju na trenutačne probleme s kojima se zemlja suočava. Na papiru možemo vidjeti samo pozitivne točke, nadajmo se da će stvari i u praksi ići u tom smjeru. Gospodin Maulu, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da se radi o vrlo važnom koraku zato što je dokument izuzetno važan e, vezan u svoj politički sadržaj, čak i više nego ekonomski. Tunis je zemlja koja je uistinu e, nakon revolucije krenula naprijed. Međutim, iako preostaje mnogo problema, možemo zaključiti da je tuniski model model koji bi mogao biti primjenjiv na ostatak Afrike. Moramo zato pružiti jamstva za stvarnu budućnost Tunisa kako bi Tunis uistinu u potpunosti okrenuo leđa radikalizmu koji je pokušao preuzeti zemlju. Tunis se može smatrati partnerom, stvarnim partnerom za Europsku uniju, upravo zbog demokratskog puta koji im je krenuo i koji slijedi desetljećima. Mislim da Tunis uistinu može predstavljati jedan pozitivan model koji se može slijediti i mislim da zaista trebamo na ovaj način udariti temelj za stvarnu suradnju s ovom državom. Gospodin Kjučuk, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Uvaženi kolege, podržao sam ovo izvješće zato što Tunis nije samo zemlja u kojoj je započelo arapsko proljeće, već je to i jedina arapska zemlja koja se uspješno konsolidirala koja je uspješno konsolidirala vladavinu prava i zaštitu temeljnih prava svojih građana. Radi se o dobro razvijenoj zemlji u smislu razvoja civilnog društva. Međutim, činjenica je da se oni istovremeno suočavaju i sa važnim izazovima. Tu je kao prvo nestabilnost same regije, zatim opasnost koja prijeti od terorizma. Radi se također i o negativnom učinku tih izazova na turističku industriju. Zato Evropska unija treba pomoći Tunisu na putu stabilnosti, demokracije, dobroga upravljanja i ekonomskog razvoja. I na kraju, ali nipošto manje važno, želim reći da je nužno da se nastavi suradnja u borbi protiv terorizma, jer radi se o izazovu koji nije izazov samo za Tunis, već isto tako za Europsku uniju. Trebamo zajedničku strategiju za zajedničke programe koji će ići u smjeru smanjivanja radikalizacije. Hvala. Gospodin nije ovdje. Prelazimo na izvješće Balas. Gospodin Hanan je prvi na redu, ali ga nema ovdje. Dajem riječ gospođi Forenca. Eh, Hvala. Dopustite da objasnim kolegama zašto sam glasovala za izvješće Balas. Pa to je prvi korak u eh, borbi Europske unije protiv socijalnog dumpinga. Mislim kao što sam rekla da je to samo prvi korak, imamo mi još dosta e, puta za prijeći u tom smislu ako se zaista želimo učinkovito boriti protiv socijalnog dumpinga. Jer je to proizišlo iz e, neobuzdane globalizacije koja osigurava slobodno kretanje kapitala povezano sa učestalom deregulacijom koja e, narušava prava radnika i e, osobito se radna prava srozavaju na dno. Ono što nam je potrebno su europski standardi rada i osigurati da nacionalno zakonodavstvo e, ide prema gore, a ne dolje. Lopez Bermejo. Da, hvala. E, uvjeta rada socijalnih prava i to sve zbog socijalnog dumpinga, to je doista glavni problem e, koji, s kojim smo suočeni u Europskoj uniji. Vidjeli smo eroziju tih prava koja osiromašuje europske radnike. Europa ima instrumente boriti se protiv takve prakse, no direktive kakve smo usvojili primjerice u sektoru transporta i e, se su potkopane zakonodavstvom u upućenim radnicima. Mi želimo ista prava za bilo koje radnike bilo gdje u Europskoj uniji e, u odnosu na inspekcije, kazne i sankcije e, potrebno je pokazati ko su ti odgovorni, vidjeti postoje li fiktivni ugovori, trebamo se boriti za pravo kolektivnog pregovaranja i poštivati e, temeljna e, načela i e, slobode. Jer u protivno Europska unija neće moći tvrditi da je u cijelosti demokratična. Hvala. Darling, hvala. Pa rupe u zakonodavstvu dovele su do eksploatacije radnika od strane beskrupuloznih e, poslodavaca. E, prečesto e, se to dovodi do lokalnih frustracija, ksenofobije i mržnje protiv, usmjerene protiv stranih radnika. Mnogi u mojoj izbornoj jedinici smatrali su da je njihov stil života ugrožen jeftinom radnom snagom. Sada to treba riješiti, osobito za upućene radnike i radnike agencija. Iz toga razloga ovo izvješće jako važno, ja sam ga podržala. Važno je osigurati jednaku plaću za, za istog radnika na istom radnom mjestu u cijeloj Europi. Ako se ne pozabavimo tim pitanjem, posljedice za Europsku uniju bi dugoročno mogle biti katastrofalne i to bi doista moglo i ugroziti postojanje e, Unije. Hvala. Gospodin Jurek. Ne, ispričavam se, gospodin Korin Mike je sljedeći. Zahvaljujem. Ja sam naravno glasovao protiv ovog izvješća, odnosno ove rezolucije, zato što e, će to samo stvoriti još jedan novi instrument, a nema opravdanih razloga e, za to. To je vrsta instrumenta e, protiv slobodnog zapošljavanja. Ako pogledate izvješće vidjet ćete da e, poslodavci ne mogu e, prodati svoje socijalne povlastice za novac. E, a što je sa poslodavcima? mi se moramo pobrinuti za prava radnika, no očito je da oni e, ne mogu prodati svoja prava i oni dobro znaju što je dobro za radnike. Gospođa Lopez Beneto je govorila da bi možda trebalo biti više inspekcija, više kontrola, a manje sloboda. Čak i za vrijeme Staljina postojale su različite odredbe u različitim zemljama. E, mislim da u ovo uopće nije prihvatljivo. Gospodin Jurek sada. Zahvaljujem predsjedniče. E, Europska unija trebala bi biti unija naroda, trebala bi podržati zajedničko tržište, a ne ukinuti ga. Čuli smo za tu praksu socijalnih dumpinga među našim zemljama. E, to je konkurencija među našim zemljama i narodima. Postoji određeni broj zemalja koji su bili odvojeni od zapadne unije, od zapadne Europe za vrijeme komunizma, a sada želimo e, promicati tu e, slobodu rada uz niže socijalne troškove. Čujemo da trebamo eh, platiti određene troškove. Mi u Poljskoj smo postali članice Europske unije jer smo bili uvjereni da ćemo moći funkcionirati na otvorenom tržištu. Mi ne želimo ukinuti konkurenciju, već želimo da ona postoji. Hvala vam. Ja sam e, rado podržala ovo izvješće o socijalnom e, dumpingu i ovdje je i predsjednik Juncker govorio da e, treba platiti istu plaću za isti radno mjesto na bilo kojem mjestu u Europi. To je doista fokus za komisiju i mislim da europski građani dijele to mišljenje. To je ključno pitanje za Europsku uniju. Također mi je bilo drago podržati prijedlog uvođenja nacionalnih minimalnih plaća u državama članicama. Mi imamo minimalnu plaću u Irskoj, i ja podržavam prijedlog da sve države članice u skladu sa svojim nacionalnim tradicijama i sa svojom praksom uvedu minimalnu plaću. A koliko razumijem, minimalne plaće su u nadležnosti država članica, no mi i dalje znamo da pristojne plaće u EU će pomoći socijalnoj koheziji, a socijalna kohezija je antidot socijalnom dumpingu, a socijalni dumping e, zapravo ugrožava e, Europu na najgori mogući način. Hvala lijepa. Ovime završavamo zasjedanje i nastavljamo s radom u 15 sati.